Okay, colleagues. Monday afternoons Dragi kolege, ponedjeljak poslije podne uvijek teško započeti s radom. Ljudi putuju ovdje, ali sad je ipak 3 eh, i 10. Imamo u dvorani kolege koji predstavljaju razne klubu zastupnika, tako da možemo započeti s radom. Sve vas pozdravljamo ovdje, pozdravljam vas na prvi sastanak 2016. godine. Dakle, Mnogi od vas vidio sam prošlog tjedna u Strasburu, no pozdravljam svo osoblje, prevoditelje, sve kolege i pozdravljam, želimo vam sretnu, uspješnu novu godinu i vas, povjereniče, i vaš tim. Dakle, želim vam svima uspješnu godinu. Imat ćemo eh, predstavnike Donjeg doma za koji upravo dolaze iz Londona, tako da će nam se pridružiti tijekom ovog sastanka kroz koji trenutak. Najprije točka prva dnevnog reda. Imamo jednu izmjenu za najaviti. Brian Hayes koji je izvjestitelj mišljenja o EU ima istovremeno sastanak e, poslije podne drugom odboru, tako da nas je zamolio da prebacimo taj sastanak, tako da se nadam da ćete se složiti da prebacimo točku dne, da točku broj 9 obradimo prije 7 i 8. Da li vam je to prihvatljivo, dragi kolege? Da li možemo unijeti ovu malu izmjenu u dnevni red? Najljepša hvala. Točka druga su priopćenja predsjednice. Dakle, ja sam već napravila jedno priopćenje, a to je posjet predstavničkog doma poslije podne. Zatim priopćenje koordinatora, odbor za politike radi na izazovima i održivosti. Imaćemo govornike iz OECD-a, UNDP-a, institut, Njemačkog instituta za razvoj i sveučilište u Glasgowu. Taj sastanak će biti održan 16. E, veljače mimo radnog vremena, odnosno našeg sastanka, dakle 12.30 u ovoj dvorani. Tako da se nadam da će kolege moći sudjelovati na tom sastanku jer je on od jako velikog sastanka. Tu se radi o tome da se mi želimo postarati da sve ono što radimo u drugim političkim područjima da ne utiče negativno na naš međunarodni razvoj. Gospodin Preda je naš izvjestitelj po tom pitanju i razgovarat ćemo o sljedećim sastankama o njegovom izvješću. Nadam se da će dakle, kolege uspjeti velikom broju na zaštitnom sastanku na toj radionici i da će kolege predstavnici kluba zastupnika obavijest svoje kolege te da oni u što većem broju nazoče sastanku. A sada ću pustiti predstavnike predstavnike donjeg doma da se smijeste. Ukoliko želite vode, nalazi se pored ulaza. Točka treća. Ukoliko imate bilo kakvih prigovora o ovom sastanku, molim vas da obavijestite. Molim vas da obavijestite tajništvo, ako ne bude nikakvih prigovora, onda će se smatrati usvojenim. Dakle, to je bilo točka treća. Točka četvrta, priopćenja komisije. Ovdje imamo i predstavnike komisije, naravno, no ne znam da li njihove službe imaju bilo kakvih eh, obavijesti. Ne, ništa. No u svakom slučaju imamo predsjednika komisije, odnosno povjerenika ovdje, tako da ne mislim da ćemo imati kakve obavijesti od Europske komisije. Najviše hvala. U ovom trenutku, e, s obzirom da je Steven Trigi tu, on je doveo svoje kolege. Mi vam želimo reći da uvelike cijenimo vašu suradnju sa našim parlamentarnim odborima. Znamo da se bavite sličnim pitanjima kao i mi. Znamo da ste postali predsjedavatelj u srpnju. Naš odbor je godinu dana stariji od vašeg. Stariji godinu dana od vašeg. Ako ti možda želiš predstaviti članove, odnosno svoj odbor eh, drugim kolegama ovdje. Vidim da najviše hvala. Pozdravljam sve nazočne. Ja sam Steven Twig, ja sam laborist, eh, zastupnik u Jedinom kraljevini. Mi smo odbor za međunarodni razvoj. Dakle, naš cilj jeste da se bavimo analizom međunarodne suradnje u Ujedinjenoj kraljevini i s obzirom da sam preuzeo predsjedateljstvo prošlog srpnja, Linda i ja smo već razgovarali kako biti učinkovitiji u nadzoru sve veće, veće, veće međunarodne pomoći u Europskoj uniji, tako da mi želimo vidjeti kako možemo poboljšati svoju suradnju kao nacionalni predstavnici nacionalnog parlamenta, e, a poboljšati svoju suradnju s vama, Europskim parlamentom, tako da je ovo početak dvodnevnog posjeta i e, imat ćemo brojne sastanke s predstavnicima komisije, nevladnih organizacija i predstavništvima Ujedinje kraljevine i najljepša vam hvala što ste nam omogućili da dođemo i veselimo se današnjim susretima. Dobro, kolega želi reći nešto za kasnije. Samo želim reći da ste jako dobro došli ovdje. Mi smo imali posjet predstavnika Bundestaga ranije tijekom godine. Također smo imali sastanak i u Luksemburgu koji je organiziralo Luksemburško predsjedništvo sa predsjednicima i zastupnicima predsjednicima nacionalnih parlamenta. To je bio jako uspješan e, sastanak, tako da se veselim u svakom slučaju budućoj suradnji s vama. Želim reći svim kolegama na kraju ovog sastanka u šest i pol dobro, naši kolege iz Britanskog parlamenta imat će još druge sastanke tijekom ovog sastanka, ali u šesti i pol će se ovdje vratiti za održavanje neformalnih susreta s različitim klubovima zastupnika i kolegama, tako da sve kolege pozivam da nazočemo sastanku u šest i pol, a u sedam i pol ćemo imati još neformalni susret, tako da ćemo e, imati domjenak s kolegama, tako da ako ste slobodni dođite susreti se susresti se s predsjednicima Britanskog donjeg doma. Možemo sada preći dalje, prelazimo točku petu. To je Europski razvojni fond i instrument za razvoj, razvojnu suradnju. Ovdje ćemo imati razmjenu gledišta s povjerenikom za međunarodnu suradnju i razvoj, Nevenom Imicom. Jako smo sretni povjereniče što ste mogli doći danas. Ovo je kraj vaše pune prve godine u svojstvu iz povjerenika za međunarodno razvoj, tako da imamo ovdje sporazum za SDG, vjerovatno i New York. Imamo sastanak od za bebi o 15-godišnjoj suradnji, a zatim smo eh, uspjeli ostvariti sporazum u Parizu o klimatskim promjenama, što ima veliki utjecaj na budućnost, a to je isto tako kraj eh, novog eh, instrumenta za e, međunarodnu pomoć, e, odnosno priprema na tome. Sami programi su dogovoreni u prethodnom sazivu 2014. godine. Dakle, brojni zastupnici našeg odbora su počeli raditi s tim. Dakle, mi nismo radili na izradi tih programa i projekata, već na njihovoj primjeni provedbi. Razgovarali smo o E, politici za međunarodni razvoj. Sada imamo viskog predstavnika koji e, upravlja time kako bismo imali koherentnu razvojnu politiku, a imamo i zajednički program između e, Europske unije i država članica, tako da je to početak novog šesto, odnosno petogodišnjeg razvoja, razdoblja za razvojnu politiku. Tu imamo mi kao parlament ulogu da nadziremo tu razvojnu politiku i evo nakon prve godine smo se uhvatili u koštac s ovim novim sustavom. Imamo pet radnih skupina koji se bave tim nadzorom i bave se strateškim dijalogom u instrumentu za razvojnu suradnju. Tu se radi na višestrukim eh, akcijskim planovima i razvojnim programima. Isto tako imamo međunarodni program o E, Europskom razvojnom fondu, mi imamo dva, dvije vrste fondova za financiranje, dakle jedan koji dolazi iz europskog proračuna, mi smo nadzorni za njegov nadzor, to je instrument za suradnju e, za razvoj, to je pomoć koju pružamo često susjednim državama, no tu je isto tako i Europski fond za razvoj, to je bilateralni fond u kojem sudjeluju vlade i to je dio naše suradnje sa zemljama Afrike i Kariba i Pacifika. Dakle, tu se nalazimo da vidimo u kojem vidu bi trebao nastaviti naš nastaviti naša suradnja. U svakom slučaju naš odbor ima nadzire e, ta dva fonda. Prošlog tjedna naši koordinatori su se susreli da vidimo kako nastaviti svojim, s našim programom razvoja. I tu ima dosta stvari o kojima bismo želi pitati povjerenika što on misli o tome. Evo, će najprije vam dajem riječ, a zatim eh, će dobiti riječ naši zastupnici. Najviše hvala predsjedavajuće, hvala Linda. Uvaženi zastupnici, dopustite najprije da vam uzvratim sa najboljim željama za rad i razvoj u ovoj novoj godini i mi ćemo dosta brzo i žustro se početi baviti e, i počnemo se baviti nekim od najdalekosežnijih e, programa za razvoj, a sve je to povezano sa, ovom konferen sa ovim konferencijama u Njujorku, Parizu i Nairobiju. Dakle, Sada je vrijeme da nastavimo i vidimo kako će Europska unija odgovoriti na očekivanja za razdoblje razvojnih ciljeva do 2030. Tako veliko mi je zadovoljstvo danas imati mogućnost e, razgovarati s vama u ovoj neformalnoj raspravi o ključnim pitanjima razvoja e, instrumenta za razvoj Europskog razvojnog fonda i e, instrumenta za e, razvoj suradnje. Vaša stalna podrška igra ključnu ulogu. Više nego ikada trebamo udružiti svoje energije i nadograditi dograditi naše sposobnosti i prerogative i raditi na međusobnom povjerenju. Istina je da su ovo teška vremena. Proteklih tjedana i mjeseci vidjeli smo i proživjeli smo teške kušnje u našim e, institucijama i zajedničkim vrijednostima. E, irregularna migracija, sukobi, netolerancija, ekstremizam došli su na naša vrata i na vrata naših partnera prethodnih nekoliko desetljeća naša razvojna politika pomogla je sve većem broju ljudi i omogućila im da žive bolje u manjem siromaštvu i mi to i dalje radimo. Naše politike i resursi koje možemo prikupiti kako bismo im pomogli pokaz su naše vezanosti za temeljne europske vrijednosti. Mi u Europskoj uniji u zajedničkom naporu smo mogućnosti ponuditi konstruktivan pristup i koliko god je to naše mogućnosti pokušati pružiti dugoročna rješenja i pomoći da se riješe uzroci brojnih e, najvećih izazova s kojima se svjetska zajednica, među kojima i Europa, suočavaju. kriza globalne migracije, izbjeglička kriza koja je bez presedana omogućila da stvori e, žurni trust fond, žurni trust koji je omogućio da se pruže odgovori trenutnim izazovima i na taj način dopunjavamo već postojeću e, razvojnu suradnju u regijama i najranjivijim zemljama diljem Afrike. Za Europski razvojni fond moramo imati na umu da je 2014. E, godina bila godina, prijelazna godina i tada svi resursi nisu bili u potpunosti na raspolaganju. Iako je programacija omogućila da se razvija program, u okviru unutarnjeg sporazuma mogli smo ratificirati 11. Europski razvojni fond na europskoj razini, a sada se provedba ubrzava tijekom 2016. godine. Prije nego što pređemo na detalje ove rasprave, dopuste da ukratko ponovim kako je još 2013. godine komisija dobrovoljno preuzela unilateralnu obvezu da pojača nadzor Europskog parlamenta nad Europskim razvojnim fondom. Cilj je bio da se moguće Europskom parlamentu da iznese svoje mišljenje o programskim dokumentima. Osobno sam se složio s vašim prijedlogom da se održi godišnji sastanak na tu temu i evo nas danas na takvom sastanku. Nadam se da ćete se složiti da je ovo bilo učinkovito. Dopustite da iznesem neke brojčane podatke. Do sada ukupno 79 e, nacrta dokumenata dostavljeno Europskom parlamentu, 71 su e, nacionalni indikativni programi, 5 su regionalni indikativni programi, a 2 su e, programi koji pokrivaju više država, a tu imamo E, portugalski, afričke zemlje koje govore portugalski, koje koriste portugalski jezik i Timor Leste i e, program koji pokriva zemlja KPA. Imamo nekoliko razloga zašto mi smo završili sve programe, no po vašem pozivu imamo radimo na pet nacionalnih indikativnih programa Republika Kombo, Gambija, Lesoto, Liberija i Zimbabve i tu su isto tako i dva regionalna indikativna programa Srednjoafrička republika i Karibi. Iskoristili ste mogućnost da e, iznesete svoje stavove o sedam, o sedam dodatnih nacionalnih indikativnih programa, tri regionalna indikativna programa i zemlje AKP. Nacionalni indikativni programi obuhvataju Angolu, Benin, Komore, Eritreju, Malavi, Mali i Mozambiku. Regionalni indikativni programi podrazumijevaju Srednjoafričku republiku i Zapadnu Afriku i Istočnu Afriku, odnosno e, oceanski program Istočna Afrika i Južna Afrika. Vi ste izradili svoju zabrinutost nekolicine programa i ja ću sad najprije pokušati riješiti ta pitanja. Tijekom konzultacija s civilnim društvom i nacionalnim parlamentima koje ste pokrenuli konkretno za Benin, Mali, Mozambik, Zimbabwe i Srednjoafričku republiku i zapadnoafričke regionalne programe, mogu samo ponoviti naš dugogodišnji jasan stav da smo e, da puno želimo da radimo na jačanju e, civilnog društva, lokalnih dionika i nacionalnih parlamenta. U skladu s postojećim e, kontekstima u svakoj država partnera e, organiziraju se savjetovanja tijekom tih programa i bez obzira na nešto što bi se moglo nazvati slabošću, a na što ste vi ukazali. U kao što su Mozambika i Zimbabve, postupak programskih savjetovanja je nešto što se organizira tijekom rasprava koje e, su dio programa. Tu imamo dakle razne instrumente za nadzor osnovnog napretka. Naravno, lokalni dionici i dalje sudjeluju u ovim programima. Ključna pouka iz ovoga svega jeste da održivost je ta koja omogućuje da se preuzme e, ključna uloga u ovakvim programima. Mm, razina sudjelovanja nacionalnih parlamenta je jako važna za svaku od država članica i za nadzor nad programima. U Beninu, na primjer, zastupnici u parlamentu su bili izravno uključeni u odabir fokalnih e, sektora. Veća uloga mogla je biti odigrana od strane parlamentarnih e, skupština u okviru nacionalnih i regionalnih indikativnih programa. Što se regionalnih programa tiče, Europska unija smatra da bi bilo od velike koristi da se konzultiraju regionalni nacionalni parlamenti. Međutim, ovo je nešto što je pod nadležnošću ovlaštenih regionalnih organizacija. Što se tiče ključnih e, elemenata, osobito kada se radi o dobrom upravljanju ljudskim pravima i borbi protiv korupcije, koje ste konkretno spomenuli za Angolu, Mozambiku, Zimbabwe, Malaviji i regije centralne i zapadne Afrike, e, lokalne i regionalne osobitosti i potrebe su nešto čime se bavi tijekom provedbe i koristi se pristup temeljen na pravu kao što je tome slučaj u regionalnim indikativnim programima Malagu i, zapad, i regiji Zapadne Afrike. od toga, kada se radi o korupciji i javnim financijama, to je nešto što se radi tijekom cijelog programa. Tome je slučaj sa Angolom. Pitanje dobrog upravljanja ljudskih prava i borbe protiv korupcije također predstavljaju ključne elemente našeg političkog dijaloga s partnerima, bilo da se radi o nacionalnoj ili regionalnoj razini. Međutim, želim također insistirati na tome da svaki vid rizika koji je povezan za slabosti naših partnera jest nešto što treba ocijeniti i treba ocijeniti koja bi cijena bila nedjelovanja. Ne možemo olako propustiti prigodu da za Europsku uniju da djeluje u trenucima kao što e, u regijama kao što je Mozambika gdje e, se gdje je situacija dosta teška. Pitanje ljudskih prava je nešto na čemu se radi sa Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava koji financira instrument za razvoj suradnje. E, suradnje. Što se tiče rodnih pitanja e, za u regiji Lesota, Mozambike i regije Srednje Afrike. Sigurno je da je rodno, rodna jednakost e, nešto čime se uveliko bavimo i to je tema koju provlačimo kroz ključne e, rasprave. Mnoge, mnoge rodne analize odnose se na profil, narodni profil određene zemlje i shodno tome se izrađuje program djelovanja. To se radi sa, u suradnji s ministarstvima za rodna pitanja, djecu i socijalnu, socijalnu akciju. Što je više moguće, koristit ćemo rodno osjetljive indikatore, na primjer kada se radi o Mozambiku, pod razvojnim ugovorima o dobrom razvoju postoje rodni indikatori, isto tako i indikatori koji moraju biti rodno podijeljeni, tako da možemo vidjeti u kakvoj su situaciji žene. U Lesotu brojne studije podrazumijevaju rodne analize. Vi sigurno znate da je rodna jednakost jedan od mojih ključnih prioriteta. kako je usvojeno na vijeću u listopad prošle godine, rodni plan djelovanja postaje obvezan za nas i za države članice. Kako bi se to konkretno provelo, trebamo promjenu, kulturnu promjenu i ne, mogu, ne možemo zanemariti da to zahtjeva velike napore. Što se tiče temeljnih socijalnih usluga i socijalne zaštite, a to je tema koju ste napomenuli konkretno za zemlje kao što su Lesotho, Benin, Mali, države Srednje Afrike i Zapadne Afrike, odnosno njihovih regionalnih programa, e, podsjećam na to da su načela koncentracije, komplementarnosti i subsidijarnosti predviđeni u agendi za promjene. Ovo je provedeno na programske zemlje Srednje Afrike i socijalni sektori podržani su na nacionalnoj razini kod tih zemalja partnera. S druge strane, Regionalni indikativni program za zemlje Zapadne Afrike podrazumijeva odgovor na krizne i postkrizne situacije kao što su zdravstvena hitna pitanja. sve to je nešto što možemo posmatrati uspješnicom kada je riječ e, o socijalnoj zaštiti pod 10. EDF-om i ovo će nastaviti i pod 11. Podržat ćemo preuzete obveze strane vlade za pomoć siromašnima, zdravstvenu pomoć siromašnima i pružanje socijalne zaštite najugroženijima u e, plemskom e, društvu Basoto i osobito pomoć ranjivoj djeci. U određenim slučajima kao što su Mali i Benin, Europska unija ne intervenira u zdravstvenom sektoru, a na temelju načela podjele rada među donatorima. Što se tiče ocjene učinka na okoliš i socijalna pitanja, kada je riječ o Lesotu, imamo velike infrastrukturne radove i teško da će u biti Europska unija financirati velike, e, velike infrastrukture. Međutim, možete biti sigurni da će sve moguće intervencije, pa i one male za upravljanje vodnim resursima, biti takve da će se postarati da se poštuje okoliš i socijalna održivost. Konačno što se tiče koordinacije donatora, a tu smo imali određenih problema e, kada je riječ o Angoli, Gambiji, Eritreji i Malaviju. Složit ćete se s nama kada kažemo da e, smo tu u dosta delikatnom i teškom političkom okruženju. Naš glavni cilj je očuvati e, dijalog s tim zemljama koliko god je to moguće. Nedjelovanje u tim zemljama moglo bi biti ne samo iminentno jako skupo e, po pitanje e, uvjeta življenja tih e, tog stanovništva, već i po pitanju regionalne nacionalne stabilnosti u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Što se tiče Malavija, mogu potvrditi da su glavni donatori, među kojima i države članice Europske unije, da su rješeni da blisko surađuju u konkretnim područjima. Određen broj konkretnih područja već je identificiran a tu su e, odgovornost e, prehran, prehrana, socijalna zaštita i pomoć e, civilnom, organizacijama civilnog društva. Dopustite sada da obradim tri konkretna pitanja. Kao prvo, nedostatak konkretnih prijedloga u nacionalnom indikativnom programu za komore. Morate znati da je ovo nešto je pod nadzorom provedbe i zahtjeva i to zahtjeva valjanu identifikaciju i formulaciju, a to je nešto što je u tijeku. Što se tiče stava komisije o Eritreji, komisija smatra da djelovanje stvara mogućnost da se ukaže na potrebu za konkretnim promjenama i napretkom eh, preko granice i inzistira na eh, značaju međunarodnih standarda za ljudska prava. To omogućuje podržavanje e, populacije i poboljšavanje životnih uvjeta te e, doprinosi miru i stabilnosti u zemlji i u regiji. Dakle, naše sredstvo ići će e, narodu Eritreje i središnja vlada neće dobiti nikakvu potporu E, u e, energetskom sektoru e, niti za upravljanje. Sredstva Europske unije dakle neće ni na koji način biti viđena kao potpora režimu koji tamo vlada. Mi ćemo dakle uzeti k znanju komentare parlamenta za vrijeme provedbe 11. EDF-a E, i preporuke e, za vrijeme e, provedbe UN-ove Universal Periodic Review koje su prihvaćene a uvijek u svezi stvarnog napretka o pitanju Eritreja. Što se tiče našeg instrumenta za razvojnu suradnju, želim podsjetiti da smo sad suočeni s različitim instrumentom koji ima drugačiji pravni temelj nego EDF i želim iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti e, članovima ovog odbora za njihov angažman i strateški dijalog, budući da smo imali velike koristi od zajedničkog rada, što nam je donijelo i kod programiranja vrlo zanimljive i korisne perspektive. Ja se veselim još i sljedećoj rundi strateškog dijaloga s vama, koja će se odvijati za vrijeme pripreme e, srednjeročne revizije e, suradnji, instrumenta e, o suradnji e, i u međuvremenu ćemo e, na temelju zaključaka strateškog dijaloga i usvajanja odluka komisije o višegodišnjem programiranju se naći u fazi provedbe, odnosno primjene. Još jednom želim izraziti najsrdačniju zahvalu vama svima i siguran sam da će ova godišnja rasprava e, biti bogata e, spoznajama i da ćemo učiti jedni od drugih, te e, sam na raspolaganju ako budete imali bilo kakvih pitanja. Zahvaljujemo povjereniku na konkretnim odgovorima na pitanja koje ste dobili od različitih država E, iz našeg odbora i što se to grupirali u pojedine e, teme. Ovdje su s nama i e, predsjednici radnih skupina. Moram pogledati svoj popis, radna skupina Središnjoj Aziji, EDF o Istočnoj Africi, Indija, gospodin Diva je tu predsjedatelj radne skupine o Južnoj Aziji i humanitarnoj pomoći. Počet ću s EPP-om i e, tu je i predstavnik najveće skupine u e, Europskom parlamentu EPP-a i nakon toga idu socijalisti Vidjet ćemo koliko će biti pitanja, pa ćemo onda e, vidjeti kojim ćemo redom krenuti da ne bismo previše zasuli pitanjima. Dakle, prva tri pitanja, pa onda sljedeća tri, idemo tri po tri, izvolite. Ja bih želio pozdraviti isto kolege iz e, Britanskog parlamenta, pozdraviti povjerenika, zahvaliti mu naravno što je danas nama na sjednici odbora e, i ponoviti ono što je i e, predsjednica e, na početku rekla, zahvaliti se na dobroj suradnji koju smo imali do sad prošle godine je ta suradnja bila u dobrom dijelu fokusirana na novi set ciljeva za održiv razvoj koji smo ovaj, usuglasili i koji je odobren u rujnu u New Yorku na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ove godine će sasvim sigurno e, fokus biti na implementaciji. E, inače, komisija e, je naglasila više puta da želi možda manje ili ne želi uopće jednu proliferaciju rezolucija, nego možda da se i rad parlamenta više fokusira na nadzor e, e, programa već postojećih i na njihovu implementaciju. E, što se toga tiče, ovaj odbor je uvijek davao potporu za jednu snažnu, robustnu razvojnu politiku i mislim da rasprava o implementaciji mora završiti s tim istim, s tim zaključkom da nam treba takva robustna E, razvojna politika, pogotovo u današnjim vremenima. Međutim, e, svjesni smo da će biti i različitih e, glasova i različitih ideja kada dođemo do takve rasprave. Za kvalitetan nadzor i za dobru suradnju između komisije i Europskog parlamenta mislim da ima još prostora za poboljšanje. Ja ću se dotaknuti nekih, nekih tema i naravno zatražiti ovaj, onda i, i vaše mišljenje, odnosno odgovore na, na ta pitanja. E, što se tiče same dokumentacije jedno tehničko pitanje, ali koji e, jest važno, a to su rokovi kojim komisija dostavlja odboru e, e, određene dokumente. Danas su ti rokovi e, prilično tjesni i tu mislim da postoji možda prostor da se dođe do poboljšanja, ne samo zbog e, tehnike toga, nego to će omogućiti e, parlamentarcima da bolje, kvalitetnije odrade posao ovaj, e, nadzora nad radom komisije. Drugo što se tiče tog nadzora i propitivanja različitih programa, uglavnom kada govorimo o višegodišnjim programima ta suradnja postoji, naravno uvijek bi se mogla poboljšati, međutim postoji, no kada dolazimo do godišnjih programa komisija međutim e, e, nije se odazvala na pozive e, radnih skupina ovog odbora. Smatramo da ista, isti pravni temelj po kojemu se odvija ta suradnja za višegodišnje programe mogla bi se koristiti i za godišnje e, akcijske programe koji e, u ovom slučaju, pogotovo kao što smo imali na primjer e, kod Eritre i vi ste ga sami spomenuli, će biti i u fokusu rada i komisije. Mislim da input Europskog parlamenta kroz radne skupine bi trebao ovdje biti prisutan. Kažem, do sada toga nismo imali, mislim da to je jedno područje koje se mora ponovno razmotriti i da tu moramo poboljšati. Činjenica jest, i vi ste danas dali dodatne informacije oko različitih e, programa, međutim, evo, po informacijama koje ja imam, na primjer, kada je riječ o, radnoj skupini C, tu je bilo različitih zahtjeva za dodatne informacije od komisije, od vanjske službe, i mislim da bi tu trebali biti ažurni i u dostavu tih informacija radnim skupinama Europskog e, parlamenta. E, zatim, e, ovaj slučaj koji ste i sami spomenuli oko Eritre, zaključak koji je radna skupina donijela u Europskom parlamentu, koja je bila protivna tome da se odobri takav program za Eritreju. Možemo raspravljati o, o samom sadržaju, ali ja bih želio ovdje naglasiti jedan drugi aspekt, a to je da kad se došlo na vijeće, o IDF-u e države članice nisu bile e, informirane ili barem nisu bile na prikladan način informirane o stavu Europskog parlamenta. Dakle, mislim da se zaključak e, radne skupine Europskog parlamenta moraju dostaviti državama članicama u potpunosti taj tekst da bi one bile informirane i mogle onda doista na temelju toga E, donijeti zaključak e, koji, koji, koji je prikladan za to tijelo, ali moraju znati koji je stav Europskog parlamenta. U, u ovom prošlom slučaju sa Eritreom moje su informacije da se to nije dogodilo, dakle da su države članice ili površno informirane ili uopće nisu imale e, informaciju o tome da Europski parlament se protivi odobravanju takvog dokumenta na kraju jedno opće e, pitanje, ukoliko bude vremena, sam već dosta tema otvorio, vi ste najavili krajem prošle godine da bi 2016. bi se moglo otvoriti dijalog e, oko novog konsenzusa za razvoj, pa možda ako imamo još vremena da bi mogli dati jedan vremenski okvir kako mislite strukturirati taj dijalog za novi konsenzus. Hvala vam puno još jednom. you. Um, Enrique Guerrero. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor comisario, por la extensa... Enrique Guerrero, hvala lijepa eh, na ovoj intervenciji povjereniku i zahvaljujemo na informacijama, na relevantnim informacijama koje smo dobili eh, i na svem onom što smo čuli o tome kako to funkcionira. Ja e, dijelim e, ovu ideju Davora Štira e, da 2016. treba biti godina provedbe i doista provođenja u praksi ovoga što je otvoreno u 2015. koja je jedna godina koja će biti nepodnovljiva budući da je zacrtala određene politike koje impliciraju razvoj. E, tu je bilo i više samita, međunarodnih e, samita e, i zapravo preuzete su različite obveze, međutim vjerujemo da je najvažniji humanitarni samit koji će biti u svibnju. Ali što se tiče 2015. godine, Smatramo da je temeljna arhitektura ovog, e, ove suradnje na razvoju zapravo zacrtana i e, da ju sad treba provesti u praksi. To trebamo raditi zajedno, trebamo surađivati na provedbi svih e, ovih ciljeva. Također želim komentirati i o vrsti rada koji provodimo kad vršimo nadzor. Kao što je to slučaj danas. Nadzor je jedna od glavnih funkcija parlamenta i svih parlamentarnih situacija, pa recimo pogotovo od Lisabona, e, zapravo iako je zakonodavni opseg proširen, ali e, time je i osnažena mjera koja parlament čini prepoznatljivim i e, sličnim, i ovaj parlament čini sličnim drugim e, svjetskim parlamentima. Što se nadzora tiče, razmjenjujemo informacije, međutim komisija također može osjetiti i kako dišu članovi i ovog odbora i radnih skupina, što smatram da je vrlo korisno, budući da ima problema. Problema koje je i Davor spomenuo, a ja neću inzistirati dalje na onome što je on spomenuo. No, mislim da treba prvenstveno govoriti o vrlo kratkim rokovima koji postoje i koji se daju komisiji na raspolaganje za procjenu rada i programa, pa i privremenih programa komisije. Moramo međutim imati na umu da pojedini elementi za komisiju možda nisu jako vidljivi, ali jesu za članove ovog parlamenta. Mi nisu možda svakog ne zasjedamo možda svakog dana u tjednu, ali, na primjer, ako se pogleda kalendar koji je odobren u e, plenarnom zasjedanju, kalendar za 2017. već, koji je vrlo sličan 2016. vidjet ćemo da imamo devet devet tjedana upravo za nadzor i analizu e, i e, naravno moja politička skupina smatra da je to možda i e, previše jer će to izazvati različite rasprave. Ako isključimo međutim one tjedne u kojima teoretski trebamo se posvetiti upravo takvom nadzoru, pa onda isključimo i Božić i ljeto, pa isključimo e, i još određena pitanja koja će se pojaviti, zapravo imamo vrlo malo vremena za e, rad ove vrste. Postoji još jedan element, a to je činjenica da u pojedinim slučajevima dokumenti pristižu od komisije nešto malo kasno ili u četvrtak neposredno prije vikenda što zapravo mijenja naš način rada. Jer postoje naravno pojedini standardi i e, vremenske odrednice i rokovi i to bi trebalo poštivati pa e, ne bi bilo dobro za nas da se e, to e, drugčije tumači, odnosno da se ti rokovi tumače na krivi način, što nama smanjuje mogućnost reakcije i djelovanja. Osim toga, ne bismo željeli niti previše proširivati pisane postupke, budući da to još više skraćuje vrijeme za odgovore koje mi e, moramo e, dati, odnosno i smanjuje vrijeme reakcije za komisiju. Radne skupine e, odbora za razvoj bave se svim ovim pitanjima i mislim da bi s izvršne strane bilo dobro za komisija e, i odbor je ista riječ na španjolskom, pa samo pojašnjavam. Dakle, mislimo da bi bilo dobro da e, komisija sudjeluje na, radnim, na sastancima radnih skupina, da bi je to bilo jako korisno. Ne samo da je to jedan element koji bi omogućio dobivanje dodatnih informacija za e, izvršni element, već stvara jedno ozračje dobre suradnje. I smatramo da se na taj način dobro mogu e, zapravo uobličiti neke stvari. Jer neka prihvaćanja ili odbijanja e, mogu biti i rezultat direktne suradnje između radnih skupina, odbora i komisije. Zato mislimo da bi vaša nazočnost na radnim skupinama bila poželjna. I još nešto što još e, nije odobreno je i novi e, sporazum interinstitucionalni između vijeća i parlamenta koji će govoriti o suradnji o transparentnosti i oblicima suradnje. Neću ništa govoriti o Eritreji, budući da mi se čini da smo o tome već razgovarali na više sastanaka ovog odbora. Mislim da je bilo i više intervencija i e, čuli smo i od gospodina Štira vrlo opširno o tome. Samo želim reći da dijelim stajalište gospodina Mimice. Nije dobra praksa kad postoji sukob te vrste jednostavno izbjeći to i reći mi ne surađujemo. Već e, bi trebalo e, suradnju iskoristiti da bi se na neki način potaknulo e, promjenu u ponašanju i da bi došlo do prihvaćanja E, pojedinih odluka. Naravno da i to ima svojih ograničenja, te da njih e, treba razmatrati slučaj po slučaj. Ako se kršenja toga e, ljudskih prava događaju kontinuirano, ne možemo naravno biti slijepi niti zatvarati oči pred takvom situacijom. Ali trebamo pokušati provući promjene i vidjeti gdje je ta crvena crta preko koje se ne ide i koja je razina na koje prihvaćamo. I još konačno, što se tiče novog interinstitucionalnog sporazuma, trebamo povjerljivost dokumenata ograničiti maksimalno jer preširoka primjena povjerljivosti zapravo E, onemogućuje i sam rad na nadzoru, rad parlamenta i upravo zato mislim da ćemo e, pozitivnom ocijeniti suradnju koju smo do sad imali s komisijom i e, ukazati na neke stvari koje je moguće poboljšati uz malo dobre volje s obje strane. Hvala vam lijepa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 E, hvala lijepa. Ja bih u prvom redu pozdravio e, ovdje predstavnike e, Donjeg doma Velike Britanije. Mi smo svjesni onoga što radi Velika Britanija, koliko ona doprinosi razvojnoj pomoći. To je jedna od rijetkih zemalja koja je održala svoju riječ i koja je učinila što je obećala i obratno. E, mi se divimo toj hrabrosti e, koja e, je ovdje očita usprkos ekonomskim teškoćama. Što se tiče rasprave o europskim razvojnim fondovima, ja bih htio reći sljedeće. Vrlo je dobro i pohvaljujem povjerenika što je aludirao je na neke e, vrlo e, problematične elemente e, i teškoće. Ja bih htio spomenuti neke varijable koje bi mogle utjecati na klimu u kojoj će Europa djelovati u zemljama AKP-a to je e, to su uzajemni fondovi koji se množe. E, mi smo dali 3,6 e, milijardi eura Africi u uzajemnim fondovima. Komisija je mobilizirala resurse, ona je, je iscrpila Europski razvojni fond i e, države članice bi e, sada trebale pridonijeti 1,8 milijardi, e, ali one ne doprinose ništa već mjesecima, imamo vrlo male doprinose i nema nade da će se to povećati. Pitanje, što ćemo napraviti sa 3,6 milijardi ako ih ne bude? Hoćemo to prepoloviti, e, te uzajemne fondove? Kako će komisija odgovoriti na te teškoće? Dakle, e, planirate li smanjenje ili e, misliti da ćete namaći ovih 1,8 milijardi iz nekih drugih fondova? Druga varijabla, dug Afrike E, mislili smo da je taj fenomen ostao u prošlosti. Međutim, stručnjaci sada sve više kažu da se dugovi gomilaju u Africi. E, ona e, dug je iznad evropskog duga, povećanje je veliko i u nekim zemljama je to povećanje čak zabrinjavajuće. I to će utjecati na mobilizaciju afričkih zemalja a naročito na efikasnost razvojnih fondova. E, treća, e, treća je nesigurnost. E, nesigurnost naših odnosa sa zemljama AKP-a. Ako imamo dobro programsko financiranje, ako imamo jasne ideje već sada o onome što će se dogoditi nakon 2020. Trebamo angažirati jedan dio izdataka ko, e, e, trebamo ta sredstva angažirati ako oni budu produktivni i nakon 2020. E, četvrta varijabla E, koji će biti utjecaj e, e, sporazuma o ekonomskom partnerstvu na afričke zemlje, na njihova ulaganja. Ti sporazumi će utjecati na razna područja. Kako ocjenjujete taj utjecaj? Peto, kako panafrički program utječe na e, cjelokupne akcije, akcije Evropske unije u zemljama AKP-a. Ako se dobro sjeća, milijarda eura je e, posvećenja panafričkom fondu u sedam godina. Kako ćete to artikulirati? E, komisija upravlja tim programom. To, to financira DCI. To je jedno pitanje koje mi zaista leži na srcu. E, žel, dakle, bilo bi dobro da imamo ovdje i britanskog ministra za financije e, ovdje e, s nama da Eh, vidimo kakav je njihov angažman eh, u europskim eh, razvojnim programima. Od sada ćemo raditi ono što smo obećali. Održat ćemo riječ. Poštovat ćemo naš potpis. Ne trebamo novi konsenzus o, razvoju. Moramo držati onog što smo rekli. Uzajemni fondovi jednostavno ne funkcioniraju. U Turskoj smo na istom nivou e, vrlo slabog financiranja. E, čim treba riješiti probleme u ko, samom korijenu? E, možemo, mogu li nas ljudi ozbiljno shvaćati ako se vidi da se uopće riječi ne držimo? E, e, države članice e, se ne drže svojih obećanja i sad smo već došli do granica naših mogućnosti do granica djelovanja, mogućnosti djelovanja. Moramo naći efikasnije metode kako bismo postali vjerodostojniji i kako bi nam naši partneri zaista mogli vjerovati. Mislim da je to dio naše rasprave koja se tiče europskih razvojnih fondova i e, instrumenta za financiranje. Hvala lijepa. Naš diva ima e, riječ za EKR. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, ovo je zaista već nešto viđeno, deja vu Eh, evo nas opet, business as usual. Eh, govorimo o raznim programima, eh, kako bismo trebali nadzirati kako se koriste evropski fondovi na, te, na terenu, bla, bla, bla. I, i povjerenik nam ovdje rječito iznosi sve o situaciji i e, mi to sve pratimo. E, Odbor za e, kontrolu proračuna kaže da je to katastrofa. Evropski fondovi na terenu ne poštuju ciljeve izaslanstva E, ne postižu cilje, ciljeve, novac se razbacuje, razbacuje. Dati ću vam mali primjer. E, e, izaslanstvo je na kraju 2014. potrošilo 20,4 milijuna za likvidaciju Eh, ovih nepotrošenih fondova smo trebali tri, eh, više od tri godine. Eh, naravno, Uzbekistan koji je 16 godina, Azerbajdžan, dajemo novac Azerbajdžanu 16 godina 123 e, milijuna e, zemlji koja ima najviše nafte na svijetu. Mm. a Kada dvije, imamo 2500 pro, projekata e, sa milijardama eura u 805 e, programa e, koji su vrijedni 30,7 e, milijardi eura. 610 projekata koji su vrijedni 9,9 milijardi eura neće postići svoje ciljeve. Evo, svjetlijem nam crveno svjetlo ili naranđasto svjetlo. Svaki treći euro koje potroši Europska unija ne postiže svoj cilj. 500 projekata vrijednih 8,6 milijardi kasne ili nisu postigli prvobitne ciljeve. Povjereniče, e, ja ne bih spavao kad, da imam ovakav dokument pred sobom razna izaslanstva e, koje su dobro radila, neka su radila lošije. Mnoga naša izaslanstva e, su se pogoršala. E, odbori za nadzor, nacionalni indikativni programi i tako dalje. Mi smo sada stigli zaista do točke krize. Svaki od ovih projekata mora dobiti jedan tim koji će e, hitno ispitati kamo taj novac ide ili ne ide. A ako ne ide, onda o čemu govorimo? Ako se programi ne provode, onda ljudi umiru od gladi, nemaju vode, nemaju hrane. Mislim da e, sada moramo e, zaista E, početi e, hitne intervencije i stvari pokrenuti s mrtve točke. E, da kažem nešto o izvještaju kolegama. U opasci koju je, ja sam svjesna, ovo nije izvještaj odbora za kontrolu proračuna žao mi je da moram da kažem da sam o tome čitala ne e, što je e, predsjednik odbora mi to rekao nego što sam to pročitala u novinama. E, ta osoba je trebala reći nešto našem odboru, a ne komunicirati sa novinama. Odbor se sastao u Strasburu, ima, bila je ima, bila je tamo i visoka predstavnica. Taj problem uopće nije spomenut. E, prema tome to nije dokument e, odbora za kontrolu proračuna i e, ne znam zašto ga uopće ovdje spominjemo. Ako postoje problemi onda o njima treba govoriti ovdje. I onda ćemo o njima raspravljati. Malo je čudno E, cijeli se odbor sastaje u četvrtak, problem se uopće ne spominje, tamo je i visoka predstavnica. E, e, povjerenik je to i sam naglasio. Svjesna sam ovog problema ili ove studije kako god to želite nazvati. Ako su stvari problematične i ozbiljne, onda o njima treba ovdje raspravljati to se ne zasniva na rezultatu, e, o rezultatima pomoći, već o, ova ovaj dokument o, e, odbora za kontrolu e, kaže se imamo petogodišnji problem, program, ovo su problemi Sirija, Jemen, i tako dalje. To su problematične zemlje. Moramo shvatiti zašto ti problemi postoje. Ozbiljna rasprava, ozbiljni problemi. Hajde ima riječ. Hvala lijepa. Potpuno se slažem sa mm, onim što je Linda Makavan rekla. Trebamo ozbiljan nadzor. Zato smo ovdje danas i danas e, zato s njime raspravljamo Hvala što ste došli. Ne trebamo skandalozne izvještaje u, i poluistine u novinama. E, mi znamo za neke problematične e, zemlje, e, recimo Holovon oteci, koji su pogođeni uraganom. Teško je imati business as usual u takovim zemljama. Sirija, Jemen, to su najosjetljivije zemlje na svijetu danas. E, trebamo vremena za provedbu programa, sve to traje. E, prema tome e, mislim da nije korisno da tisak dobiva informacije koje nisu zasnovane na činjenicama a, i, koje nisu zasnovane na raspravama nadležnih tijela. E, čak ni koordinatori nisu bili obavješteni. E, ja e, dijelim mišljenje o nadzoru. Mislim da je to vrlo vrijedan proces. E, to je ovlast parlamenta i moramo ga tu ovlast bolje koristiti. Također se radi o interakciji i dijalogu između institucija moramo imati e, produbljene rasprave o problematičnim temama. E, e, nacionalni indikativni program Eritreje. Parlament nikad nije rekao da se ne smijemo angažirati sa Eritrejom. Trebali smo nijansirani pristup, trebali smo više mogućnosti za raspravu i mislim da bismo se onda E, bili lakše složili. Najgora stvar koja se može dogoditi e, jeste da komisija nije prisutna na sastancima odbora za nadzor. E, tajnost dokumenata nije svrsishodna i ne doprinosi postizanju rezultata. Komisija zajedno sa vijećem E, mora ozbiljno razmotriti da li postoje pravne osnove u našem zakonodavstvu da ti dokumenti budu tajni i povjerljivi. E, e, zar se radi o državnoj sigurnosti ili o, međunarodnim odnosima? mislim da tu da je svrha sveka da e, se poboljšaju odnosi i suradnja između Europske unije i država članica, da se suradnja poboljša. Posebni e, fondovi koje je spomenuo gospodin Görens. Mislim da e, postoji razlog za zabrinutost danas. Novac koji je dodjeljan za razvojnu pomoć. Imamo toliko drugih interesa koji su ušli u igru E, komisija treba parlament i obratno. Mi ne smijemo se odricati naših načela e, kako postići učinkovitost e, razvojnih programa. Treba razjasniti koja je svrha ovih posebnih fondova E, da li trebamo biti zabrinuti da će javni fondovi koji su dodijeljeni za razvojnu pomoć, da li su njih oteli drugi akteri i drugi interesi? Ne kažem da ne trebamo koristiti novac za razvoj da e, rješavamo problem imigracije i izbjeglica, ali treba pažljivo razmisliti kako to činiti. E, moramo se držati međunarodnih e, ugovora, e, načela koji su načela OECD-a. Zahvaljujem još jednom povjereniče što ste došli ovamo. Sa, naš sljedeći govornik je gospodin Frunzulika. Ada za Sljedeća će biti Ana Saborska nakon kolege Fransolike. Najviše hvala predsjedavajuća, dame i gospod, dopustite najprije da vam svima poželim uspješnu i sretnu novu 2016. godinu. Nadam se doista da ćemo i mi imati jednako dobru godinu u suradnji unutar e, s komisijom. Radna skupina A susrela se u nekoliko navrata prošle godine i donijeli smo 12 zaključaka o Nicima, o IDF e zemljama, te tri o RIPS državama i Indijskoj regiji. I ti zaključci, imamo isto tako i tri zaključka o DC, DCI-u. Neću ponavljati što se dogodilo s Eritrejom, to je bilo doista veliko razočarenje, to vam moram reći mislim činjenica što e, komisija nije uzela razmatraje naše mišljenje i povjereniče moram vam reći da je zadovoljstvo surađivati s vama, vi dolazite svaki put, ali izgleda da nema, nemamo istu raznu suradnje sa strukturama komisije. Oni čak niti ne potvrđuju da su zaprimili dokumente u kojima izražavamo svoj stav. A i istovremeno znate odbor EDF svaki put e, kaže kada zaprimi naše zaključke da su dobili komentare od parlamenta, ali nikada ne kažu da su dobili prigovore, a mi u biti prvenstveno iznosimo prigovore u vezi s programima. Istovremeno želim ponovo ponoviti nešto je rečeno ovdje, a to je da je program EDF jako važan instrument za e, vanjsku politiku Europske unije i moramo ga koristiti na valjan način. Zatim, mi želimo poboljšati svoju suradnju s komisijom, a vi trebate znati da kako funkcionira prijenos, odnosno suradnje između parlamenta i, i komisije. Moram reći da radna skupina A skoro nikad nije dobila nikakav službeni ili neslužbeni dokument od komisije. Samo jednom smo zaprimili pismo koji je poslovno u vezi sa srednjoazijskom azijskim programom komisija je tada odgovorila i samo promijenila redoslijed točaka A i B. No, u svakom slučaju želimo vam reći da želimo bliže surađivati s komisijom, ne isključivo s vama, nego cjelokupnom komisijom i istovremeno želimo e, koristiti ove važne instrumente za EDF, DCI, kako bismo promovirali svoje vrijednosti. Znate, te su važne vrijednosti. Sve te države bi trebale poštovati ljudska prava, prava svojih građana, demokraciju, vladavinu prava i tako dalje. I na kraju, no ne najmanje važno, ovdje su i naši kolege iz eh, Britanskog donjeg doma i želim ponoviti da je jako važno da Ujedinjena kraljevna ostane u, ujedinjen, eh, u Europskoj uniji, jer veliki broj zemalja članica Commonwealtha korisnice su programa EDF, a ukoliko one izađu, njihov značaj, njihova težina i utjecaj te manevarski prostor uveliko će biti umanjen. Ujedinjena kraljevina neće biti jednako važan e, čimbenik na svjetskom planu ukoliko se isključi iz Europske unije od velikog značaja i za Europsku uniju, a i za Ujedinu kraljevinu da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Dobro, o tome možemo razgovarati u 6.30 kad budu tu kolege, a sada Ana Zaborska koja u ovom konkretnom slučaju zamjenjuje u Silu Pereiru za e, radnu skupinu C, a to je Bliski istok i panafrički program, Srednja Afrika, Zapadna Afrika i suradnja sa AKP-om. Najpša hvala predsjedavića, povjereniče. U ime radne skupine C želim iznijeti nekoliko primjedbi u našem radu. Doista žalim, no moje izvješće će doista biti slično izvješću kolege Franculike. Između listopada 2014. i prosinca 2015. godine naša radna skupina reagirala je na 17 programskih dokumenata E, iznijeli smo e, pisane zaključke koje su potpisali naši koordinatori gdje smo tražili dodatne informacije. Redovito smo tražili e, da se očituje EDF i DCI o konkretnim okolnostima koje se tiču našeg nadzora nad određenim programima. Naša zabrinutost bila usredotočena na nedovoljan nedovoljnu usredotočenost na smanjenje siromaštva. Na primjer, naš nadzor o, unut, o dokument, strateškom dokumentu unutar AKP e, suradnji iz listopada 2015. godine ukazuje na zabrinutost o financiranju i u nekim drugim situacijama radna skupina ukazala je na nedovoljne informacije o mirovnom instrumentu za Afriku i usprkos tome što je lokalni sektor e, davao doprinos u iznosu od četvrtine financija. Isto tu je i pitanje fokalnih sektora i financiranja drugih programa, a u jednom konkretnom slučaju radi se o postupanju po kriterijima ODA. Isto tako ukazali smo i na sumnje glede predloženih e, ideja za smanjenje i iskorjenjivanje siromaštva. Nekog navrata naša radna skupina ukazala je na probleme koji se tiču konkretnih zemalja gdje se smatralo da su problemi rješavani na neadekvatan način. Međutim, naša radna skupina nikada nije dobila formalan odgovor od predstavnika komisije ili EIC. A jedino jedina iznimka bila je odgovor u slučaju nacionalnih indikativnih eh, nacionalnog inicijativnog programa e, za Zambiju. Iz tog razloga vas molim, povjereniče, da stavite veći naglasak na radne odnose između komisije i radne skupine C. Naime, nužno je da komisija postane, da komisija više i bolje odgovara na postavljene upite od strane Europskog parlamenta i njegovih izabranih predstavnika. Hvala. Hvala gospođo Zaborska. Sada Marija Hojbuk iz redova zelenih a onda Lijepa hvala i ja bih još jednom naglasila povjereniče Mimica, zahvaljujem vam što ste došli u naš odbor. Malo je deprimantno e, kada gledamo ovaj e, e, element nadzora. Ovo, su, ovo je novac poreznih obveznika, a učinci su premaleni. E, a primjedbe parlamenta se uopće ne uzimaju u obzir. E, neću ponavljati, gospođa Zibovska je već to naglasila. I ja sam sama u radnoj skupini C i imam iste primjedbe. E, ovi prekratki rokovi nije moguće sve to dobro odraditi E, ova tajnost dokumenata, o tome smo to također raspravljali. E, to je proturječno. A e, onda često imamo izvještaje koje nismo dobro odradili. svaki izvještaj koga mi pripremio je javan. Dakle, trebamo saznati zašto su ti dokumenti tajni imam još jedno pitanje, o tome još nisam ništa čula. E, sporazum iz Kotonua, on ističe 2020. E, što e, dolazi iza toga? Komisija je u oktobru 2015. podnijela dala jedan dokument. Nakon toga su bile javne rasprave to je isteklo u prosincu. E, kako ocjenjujete ove javne rasprave? U kojem smjeru idu razmišljanja sada? Kada planirate e, predočiti i e, bijelu knjigu o tome? Thank you. Hvala, sada Joakim Celer, imate riječ, vi ste zadnji. Hvala lijepa predsjednice. Povjereniče, dragi kolege i kolegice, ja ću e, nešto reći iz stanovišta odbora za nadzor proračuna. Ovdje, imam, ovdje se spominje jedan dokument našeg odbora. E, od kraja prošlog mjeseca taj e, dokument je pred nama i e, odbor e, ima e, obvezu da ga pripremi. O čemu se radi? Služba za vanjsko djelovanje izaslanstva imaju dužnost da razvojne fondove u, u, zemljama gdje, e, s kojima surađujemo i, i u zemljama s kojima imamo e, sporazume o susjedskoj politici, e, da se time upravlja i treba, trebaju svake godine podnijeti izvještaj. Te izvještaje imamo iz, od 2012. godine. Od 2015. E, ćemo ih imati i e, sa područja susjedske politike. U tim izvještajima imamo 16 kriterija, dakle e, izdaci financijskih troškova, mm, mm, o tome se izvještava, a s druga strani se ocjenjuje i postizanje ciljeva. Jesu li ciljevi zaista postignuti, je li moguće postići ih ili e, postoje li veliki rizici za postizanje tih ciljeva. Dakle, e, trošenje fondova i postizanje ciljeva. Sve to treba stajati u izvještajima. Ti izvještaji na njima je eh, mnogo radila eh, tajništvo eh, za godinu 2014. i imamo napravljanje su i usporedbe sa izvještajima iz 2013. I tu sada imamo razne spoznaje iz tih komparacija. E, neke su stvari tu problematične. Kad se kaže da kod e, da kod nepotrošenih sredstava imamo 20 milijardi eura, to je e, svota koju ne možemo samo pomesti pod tepih. Kod 805 projekata to je 50% cjelokupne svote e, cjelokog razvojnog programa. Tu imamo žuto svjetlo ili naranđasto svjetlo e, kod obveza za plaćanje. 20% e, budget support actions, na primjer, tu moramo poći od stanovišta da ciljevi nisu postignuti postignuti. E, sve to nije tajna, sve je to e, javno dostupno. E, imali smo jednu posebnu, posebnu, poseban sastanak sa povjerenicom, međutim ona je rekla da ona za to nije nadležna i da to treba riješiti sa odborima DEFKO i EFKO. E, e, evo, e, tu imamo i jednu uredbu o tome. Evo, ova dva odbora su onda nadležni za to, to je rekla povjerenica. E, rekao bih kolegama iz raznih radnih e, skupina, mi imamo pravo na nadzor. E, razvojna politika kao da tu imamo jednu crnu kutiju. Mi tu razvoju politiku moramo izvaditi iz te crne kutije. Moramo učiniti nešto dobro. E, sada doživljavamo naime da mnogi ljudi iz onih zemalja u, kojima smo dali pomoć ili želimo dati pomoć e, bježe iz tih zemalja jer kažu da iz raznih razloga e, tamo ne mogu preživjeti i žele pobjeći u Europu. Što onda radi razvojna politika? E, došli smo do točke kad si za, moramo preduzeti sljedeće. Nema tabua, o svemu treba raspravljati. Ne možemo imati tajnih dokumenata, trebamo transparentnost. E, vidjeli smo da mnogi naši projekti e, koje smo sa realizirali s partnerima izvan Evropske unije E, mnogo toga ide u e, Ujedinjene narode, u Azijsku banku i njihove projekte. E, imamo i druge države i organizacije, Afričku uniju i tako dalje. Kako možemo kontrolirati da ovaj novac iz raznih fondova a Europski razvojni fondovi nisu ni dio e, proračuna Europske unije. Kako nadzirati korištenje toga novca? E, s time e, se moramo uhvatiti u koštac. Odbor za razvoj zajedno sa odborom za kontrolu proračuna mora o tome raspravljati. E, zaista je došlo vrijeme da e, o tome sada govorimo. Da, Europski razvojni fondovi zapravo spadaju u europski proračun. Hvala. Samo Želim reći da imamo temu koja se bavi e, razrešnicom e, proračuna kasni danas. ako ima problema, na to se treba ozbiljno osvrnuti iz činjenice i razgovarati o tome. tome. Također raspravljamo i o tome što mi radimo ovdje, dakle o ovom nadzoru, ali to se radi o e, razdoblju prije što je novac utrošen, dakle u razdoblju planiranja i tako dalje. A možda bismo trebali se pozabaviti o time kako se nadzor vrši nakon i tijekom provedbe programa. Vraćamo se na te teme, to je jako ozbiljno i u, naravno potpuno se upravo imamo srednjoročnu finansku reviziju koja se vraća i u tom trenutku bismo se trebali osvrnuti na to kamo bi trebala sredstva ići, da smo zadovoljili eh, povećanje sredstava za LDC i tako dalje i tako dalje. Jer u ovom trenutku sada imamo brojna pitanja e, koja je i Šal spomenuo, dakle tu su uzajamni fondovi i tako dalje. Dakle, trebamo se uhvatiti što svim tim, ali e, ja mislim neke stvari trebamo ostaviti za taj srednjoročni pregled, e, srednjoročnu reviziju i onda nastaviti s time. će dobili se ogroman broj pitanja. Htio sam, podijeliti u razdoblja, ali nismo imali vremena. U svakom slučaju, izvolite, imate riječ. Najviše hvala zastupnicima na obavestima, komentarima, prijedlozima, pitanjima na ovako e, brojne teme koje su povezane uz politike suradnje e, Europske unije i njenu provedbu, njihovu provedbu u okviru ciljeva za održivi razvoj Žalim što ću morati početi odgovarati sa pitanjem, da ih tako nazovemo, učinkovitosti e, opće razvojne politike Europske unije. Naime, neki su mediji na temelju neću reći pror, e, dokumenta e, odbora za proračunski nadzor već na temelju nekih unutarnjih analitičkih dokumenata e, službi odbora su e, objavili tekstove koji su doveli medije do zakčaka da barem pola sredstava razvojnih programa Europske unije da su izgubljeni ili kao što negdje u nekim medijskim izvješćima piše da su bačeni u vjetar. Tu se radilo o jednom internom dokumentu koji je napravila služba za proračunski nadzor koja je utemljena bila na izvješću takozvanog vanjskog nadzornog mehanizma. To je jedan unutarnji eh, E, instrument za upravljanja, nije, nije se tu radilo o instrumentu za upravljanje ovim e, projektima, već se tu radi o jednom godišnjem e, instrumentu koji su zahtjevali neki čelnici zaslanstava gdje se ukazuje na potencijalne poteškoće i odgode u provedbi određenih projekata Europske unije u svakoj od partnerskih zemalja i to tijekom provedbe. Dakle, tu se radi o pregledu situacije na kraju godine. Dakle, u biti, ovaj instrument pomaže komisiji da tijekom provedbe određenih programa uvidi koji su potencijalne, koje su potencijalne poteškoće i da donese korektivne mjere. kako bi se stvari vratile na pravi put. Dakle, instrumenti ne mogu mjeriti konačne rezultate tih projekata i stoga ih se ne može uzeti kao instrument za ocjenu konačne učinkovitosti i konačnih ishoda ostvarenja i ispunjenja e, programa razvojnih programa Europske unije u partnerskim zemljama ili e, ne može se pošto koristiti za ocjenu učinkovitosti. Dakle, mi svake godine imamo e, nadzor u proračun, e, odboru za proračunski nadzor, imamo redovne godišnje redovna redovna izvješća, zatim razrešnice za pred od revizorskog suda i drugih instanca imamo godišnje ocjene projekata i tu možemo slobodno reći da smo puno da imamo puno bolje razine moguće greške nego brojni drugi i u biti usprkos e, dosta rizičnom okruženju u kojem radimo, naši rezultati su dosta dobri po tom. Dakle, želim reći da ovo da se ovdje ne radi ni o čemu novom, iznimnom. Ovakva izvješća se rade svake godine i svake godine dobivamo neke pokazatelje koji nam ukazuju da određeni programi mogu imati E, poteškoće, odgode i tako dalje. Dakle, ne može se nikom slučaju ovo protumašiti kao ocjena na učinkovitosti programa. Mi sada provodimo, odnosno vodimo okvirne rezultate naših projekata, a to je najbolji u biti instrument kojim se može ovdje, evo na primjer, pred ovim odborom i odborom za proračunski nadzor i revizorskim sudom mjeriti stvarne konačne rezultate i učinkovitost naših projekata. Ja bih želio da se svi usredotočimo na takvu vrstu stvarnih podataka koji će dati prave informacije na raspolaganje i samo se to može upotrijebiti kao pravi instrument za ocjenu rezultata naših projekata i ne bi se trebali usredotočiti na krive informacije. Dakle, imajući ovo sve na umu, želim reći da je ovaj dokument koji je kružio po odboru za prošinski razvoj nadzor, a mi smo o tome raspravljali međusobno s kolegom povjerenikom Hanom i objasnili smo stvari upravo kao što to sada ovdje radimo. Dakle, ovaj dokument i komentari medija doista su utemeljeni na doista krivim, da ne kažem zlonamjernim pretpostavkama prema kojima svi projekti e, u koji imaju neke poteškoće tijekom svoje provedbe da će neminovno predstavljati neuspjehe. Ne, tome nije tako. Ovo mi imamo koliko hoćete primjera kada e, mislim to bi značilo da onda radimo uzalud u razvoj. Svima projekata kojima treba 27-30 godina da se okončaju i ne možemo reći da su sve stvari utemljene na stvarnim činjenicama u ovom dokumentu. Dakle, prosječan životni vijek projekata je 5-6 godina maksimalno, a svi podaci ukazuju da toliko vremena treba za projekat da se privede kraju, da se zaključi ne samo prosječno, već u velikoj većini slučajeva. Stoga doista pozivam sve kolege nazvačeno na ovom odboru i u parlamentu, a i u komisiji da doista radimo zajedno i da se koristimo činjenicama koje će nam omogućiti da raspolažemo s jasnim informacijama, pravim okvirom na temelju kojeg ćemo moći ocijeniti utjecaj Europske unije i programa i projekata, razvojnih programa i projekata Europske unije u svijetu. A sada bih se vratio na razvojno gledišta i dijalog o provedbi strateški dijalog o DCI-u, o nadzoru EDF-a. Dakle, doista vam se zahvaljujem na svim informacijama koje ste iznijeli kada je riječ o samom tijeku ovog postupka. To su teme i pitanja na kojima bismo trebali zajedno raditi kako bismo ih riješili. Vidim općenito govoreći da komisije i suradnja odbora DEVE i njihova međusobna suradnja vidim da su bili doista na visokoj razini tijekom ove prve godine mandata komisije i vašeg mandata odbora DEVE. Pitanje nadzora strateškog dijaloga, pa čak i međuinstitucionalnih sporazuma, ne mislim da bi to trebale biti bilo kakve igre moći barem doživljavane kao takve, da ne bi trebalo tu to percipirati da kao utrka ili nastojanje da netko dominira drugim. Ja mislim da je naša suradnja uvijek bila motivirana jasnim, jasnom ambicijom, entuzijazmom i stručnošću kojima je za cilj da se naša razvojna suradnja dovede do najviše moguće razine i da se ostvari najveći, najbolji mogući rezultati u iskorjenjivanju siromaštva i ostvarivanju razvojnih ciljeva razvoja. Tu imamo i neke institucionalna ograničenja i međuinstitucionalne sporazume. No, u svakom slučaju u ovom području ima dovoljno prostora unutar granica međuinstitucionalnih sporazuma da se dovoljno učinkovito svi krećemo i da raspolažemo svi s dovoljno informacija ili više informacija, više znanja kako bismo što bolje obnašali svoje nenužne utjecaje, već E, obnašali svoje dužnosti i imali što bolji doprinos e, ka poboljšanju ove suradnje. Stoga bih doista htio da pozovem jedne i druge. Dakle, naše službe da poprate valjan način ovaj zajednički interes za razvojnu suradnju na najbolji mogući način unutar okvira i granica naših eh, unutar institucionalnih sporazuma i dogovora kako bismo iznašli valjeno i u biti najbolju moguću pravo, najbolji mogući način pravovremenog prijenosa informacija i dokumenata kako bi postupak nadzora bio obavljen na najbolji mogući način. I kako bi komisija izašla u susret radnim skupinama ovog odbora, jer vidim da postoji otvoren dijalog i otvoren pristup koji bi mogao omogućiti da se prevaziđu problemi na koje ste ukazali. U Europskoj komisiji mi smo već pokazali svoju spremnost da idemo do samih krajnjih granica međuinstitucionalnih dogovora, pa čak i korak dalje u nekim situacijama. U svakom slučaju smo se obvezali na dragovoljnoj razini da vas informiramo o sustavu nadzora IDF-a. Ja sam ponavljao to više puta, svoju preuzetu obvezu i ja na taj način smatram da trebamo nastaviti surađivati na programima razvoja. Tako da bih u svakom slučaju želio da naš današnji razgovor bude poticaj našim službama da puni dobre volje rješavaju i rješave probleme koje ste spra na koje ste spravo ukazali. Napose kada je riječ o postupku nadzora te o načinu kako ih riješiti. Također bih se osvrnuo i na pitanje ukupne primjedbe e, i provedbenih kapaciteta Europske unije te njenog doprinosa u globalnom kontekstu e, do 2030. Mi ćemo se uključiti s komisijom, započeli smo na tome raditi i e, zapravo e, uspostavljamo jedan sveobuhvatni pristup o tome kako primijeniti univerzalni koncept e, programa do 2030. godine što se tiče cilja održivog razvoja i kod kuće, ali i u vanjskom djelovanju. Nadamo se i vjerujemo da ćemo uskoro doći do novog, šireg strateškog dokumenta, ne kao Europa i 2020. nego e, takoga koji će e, omogućiti e, održivost strategije koja treba dovesti do rasta i otvaranja radnih mjesta. Ali bez obzira na brzinu Eh, održive Europe do 2030. postizanja tog cilja te uspostave sveobuhvatnog cilja. Mislim da svi zajedno moramo raditi na boljem definiranju vanjskog djelovanja te našeg doprinosa eh, politikama razvoja u partnerskim državama. Dakle, moramo ponovno eh, razmotriti postojeći europski konsenzus o razvoju, a to nam je potrebno da bismo dobili što je moguće vi koherentniju i bolje koordiniranu politiku i e, da bismo imali do e, u svih 28 država članica provedbenu politiku na istoj razini. Pa prema tome konsenzus o razvoju jest važan, jest bitan i vidimo da je to područje u kojem imamo i inicijalnu podršku država članica, a prošlog prosinca neformalno vijeće za razvoj nam je na, eh, nas je zapravo stavila na tu razinu suradnje, da se možemo raditi na revidiranom konsenzusu i da bismo mogli doći do možda konkretnih sadržaja ovog konsenzusa, te da bismo ga imali doista do kraja godine. Ovo je svakako i povezano s našim razmatranjima postkotonovskog razdoblja te evropskim pristupom eh, razdoblju nakon 2020. u partnerstvu sa našim SEP partnerima. Počeli smo s javnim konzultacijama sasvim otvorenima i iduće, e, e, imat ćemo idući tjedan prvu evaluaciju procesa utvrđivanja činjenica u javnim konzultacijama te želimo započeti do ljeta e, procjenu učinka nekoliko scenarija europskog odgovora na postkotonusko razdoblje, te negdje e, početkom iduće godine bismo mogli biti u situaciji da započnemo sa jasnim stajalištima i formuliramo jasne prijedloge europskih stajališta e, za raspravu s našim SP partnerima e, u početnoj godini skotonu e, razmatranja, a to je 2018. I osim toga, u kontekstu naše provedbe e, agende za 2030. te u skladu s našim doprinosom revidiranom konsenzusu o razvoju, postoji određen broj vaših komentara o fondovima koji nisu možda inovativni, ali su dodatni način, sredstvo i alat provedbe naših razvojnih politika. Te smo do sada tri takva fonda uspostavili. Prvi za Srednjoafričnu republiku, zatim Madar, e, fond za Siriju i izbjeglička pitanja i potrebe u Siriji, te treći najambiciozniji Europski fond za rješavanje uzroka migracija i u, dakle, na rogu Afrike. E, osim toga, kad jednom kad se jednom postigne mirovni sporazum željeli bismo vidjeti i provedbu i glavni razlog što postoji taj fond je da budemo operativniji i brži u djelovanju što možemo postići kroz postupke e, primjerom postupaka fonda i osim toga nacionalni indikativni programi od nekih pet ili šest godina dovode nas do stvarnog učinka unutar godine ili dvije, što je posebno važno kad se borimo protiv pravih uzroga migracijama i trebamo i otvaranje radnih mjesta, borbu protiv siromaštva, Eh, onda u eh, državama iz kojih eh, migranti dolaze treba i stvoriti kapacitete za upravljanje migracijama. Osim toga, željeli bismo da to ne bude samo preusmjeravanje europskih financijskih instrumenata kakav je slučaj bio s Afričkim fondom, e, odnosno angažiranje svih e, rezervi iz različitih razvojnih instrumenta da bi se došlo do 1,8 e, milijardi eura sredstava, a mi očekujemo od država članica da odgovore na taj kapacitet, odnosno da se on postigne, a za sada smo prikupili samo 83 milijuna eura e, od 25 država članica i nekoliko nečlanica. Dakle, da bismo e, te zajedničke e, operacije prikupljenja sredstva u fond učinili sve evropskima, smatramo da upravo na taj način treba u budućnosti postupati i možda isto tako eventualno kroz osnivanje nekog novog fonda, a što ne bi trebalo biti glavnim modalitetom, već samo dopunom našim aktivnostima, pa čak i fond za Afriku ili za migracije pokazuje e, s jedne strane 1,8 milijardi, a ukupne intervencije u Africi dolaze do visine od 20 milijardi eura mm, godišnje i kroz razvojne programe komisije i država članica. Pa prema tome treba biti operativniji, treba e, intervenirati na način e, da se bolje nadopunjujemo i s redovno postojećim fondovima. Želim vam pružiti e, uvjeravanje isto tako i da ova komisija i ja kao povjerenik za e, razvoj i međunarodnu suradnju jesmo pripravni s vama surađivati u najvećoj mogućoj mjeri i opsegu na e, suradnji na razvoju, na E, koja se odnosi na razvoj, te da ćemo tražiti odgovarajuće e, i najučinkovitije aranžmane, a koji bi sve ono što ste vi rekli e, uzeli puno više u obzir nego što je to bio slučaj ranije. Sad, međutim, govorimo o našem dijalogu, o neformalnom dijalogu, o nadzoru i postupcima nadzora. Svakako sam spreman, kao što smo se dogovorili o tome razgovarati i redovito i na godišnjoj bazi sve u svrhu e, boljeg bolje provedbe projekata razvoja. Zahvaljujemo povjereniku. Molim sad nešto vrlo samo brza intervencija. Pa upravo zato što iznimno cijenim našu dvojicu kolega, potpredsjednika Divu i kolegu Celera. Želio bih reći da je predstavnik DV odbora e, bio e, bio dakle e, u izaslanstvu s povjerenicom Mogherini, ali nismo dobili riječ. Prema Sunday Timesu ovo su izvješća odbora Evropske unije koja predstavljaju samo sliku zamrznutu vremenu, a ne stvarne projekte. Radni dokument, a Sunday Times e, se poziva na dva projekta koji su kontroverzni, kako kažu, i e, neuspjeli. Jedan je solarna energija na komorima, a drugo je borba protiv korupcije u e, Nigeriji. Mi moramo reći da se ti projekti odvijaju ja komisiju ne želim braniti, ima tu puno grešaka i puno toga što se treba odraditi, međutim istinu moramo reći, pogotovo sad kad je toliko ljudi ovdje okupljeno, ja moram reći da su naši kolege sjajni članovi odbora za razvoj, ali Mislim da bi trebalo reagirati u ime komisije na ovo što je izašlo u Londonu, u Sunday Timesu, e, jer ovaj radni dokument je dostavljen Sunday Timesu upravo da bi im se dala municija s kojom će nas gađati. budi kratak, molim te. Da, pa mislim da se upuštamo sad u jako ozbiljnu raspravu. Iz tog razloga sam tražio riječ. Ja ne bih htio da uz naše sučešće curi u tiskovine neka nejasna ideja prema kojoj politike Europske unije nisu više vjerodostojne. U ovom, do sad ja nisam čuo jednu jedinu rečenicu gdje se govori o korupciji, o malverzacijama. Moje tumačenje rečenog su takva da ukoliko određeni projekt kasni, razlog tome je što komisija njene službe E, pribjegavaju uobičajenim predostrožnostima kako se ne bi srljalo s bilo kakvim postupkom, niti žele ubrzavati projekt e, ili e, bilo kakve isplate ne, neoprazno. Dakle, ako projekti kasne, to treba reći. Ja mislim da ne bi se trebali otići iz ove dvorane ostavljajući bilo kakav dojam prema kojem se danas e, osuđivalo europsku razvojnu politiku, jer ovo je jako delikatna rasprava. ima dovoljno ljudi koji se napadaju, odnosno koji napadaju razvojnu politiku i ne smijemo dopustiti da se uništi takva politika e, iz razloga koji nisu opravdani. Moramo biti iznimno jasni i bilo bi dobro da među nama se takve stvari kažu, ali isto tako da se uputi tiskovinama, e, uputi izjava koja će biti dovoljno čvrsta bilo od komisije, bilo od Europske službe za vanjsko djelovanje, prema kojem nema nikakvih, e, nikakvih skrivenih igara, jer u suprotnom smo suučesnici baražnoj vati protiv e, europske razvojne politike, odnosno razvojne politike, jer ovi koji napadaju, oni ne razmišljaju na način kao i mi. Ja ovdje se pozivam na ovaj e, incident. Imali smo gospodina Pinkstona iz revizorskog suda prije nekoliko mjeseci koji prigovara komisiji što ne izvršava dovoljno dobro projekte, a s druge strane isti revizorski sud stalno kritizira visoku stopu e, utrošenih novaca. Pa ili ovo ili ono. Zatim, OECD je dovoljno glasan da nas e, u svom podsjećanju da nemamo dovoljno osoblja za izvršavanje e, osoblja. Dakle, mislim da moramo biti savršeno jasni, moramo se baviti ovim dosijeom i postarati se da ovaj požar ne izmakne kontroli do te mjere da niko od nas to ne bi želio. Pozivam sve one koji su članovi ovog odbora ili odbora za nadzor proračuna. Podsjećam vas sve da ovdje imamo jedne od najboljih i najvećih, najljepših tekovina e, evropske, europskih razvojnih politika, europskih politika i ne dolazi u obzir da se to baci. Mislim da su ovo ozbiljne stvari, da, koje treba, kojima se treba baviti na ozbiljan način i ovima ćemo se baviti kod koordinatora jer sve ono što je rečeno prošlog tjedna E, rekla sam, bavili smo s ovim prošlog tjedna, ali ja nisam mogao naći dokument, jer to nije bio službeni dokument, tako dalje, tako dalje, u svakom slučaju to nije način da se bavi, bavim ovom temom. Ne, želim raspravljati o ovome. Dobro, Jakim, ali budi kratak, molim te. E, e, se predstavlja kao da je to odbor za proračune donio na tapetu. To su bili izvještaji službe za vanjsko djelovanje. Izjave su tamo takove da ih moramo ozbiljno shvatiti. E, potrebne su promjene, e, na to nas upozorava služba za vanjsko djelovanje. E, stalno razgovaramo o tome da ne znamo što se događa sa razvojnom politikom. U radnim skupinama dobijemo projekte Onda imamo tri do četiri dana vremena da e, ocjenimo razne planove. E, kako je to moguće e, napraviti u tri do četiri dana? Trebamo vidjeti koji su projekti odobreni 2014. godine. Stalno nam se govori da je to tajno, povjerljivo ako želimo imati dobru razvojnu politiku, onda se mora biti transparentno. E, e, još jedan ponavljam, ne želim ostaviti dojam ovdje da se ovdje radi o e, prevarama ili neka, nekoj utaji javnih, javnih sredstava jer e, mogli bismo dobiti takova, takav dojam. Ja o tome uopće nisam govorio. Trebamo zaštititi europsku razvojnu politiku. Mm, e, e, naravno možemo razgovarati o detaljima, ali nemamo razloga za pretpostavku da se ovdje događa nešto loše E, što bi moglo dovesti do političkih posljedica. Dakle, nećemo sad o tome razgovarati, ali ako imate amandmane e, na konkretna pitanja, onda ih možete dostaviti i o tome ćemo raspravljati. A transparentnost je naravno potrebna i već smo jedan dio ovoga odradili kroz predprogramiranje, a još ćemo više razmotriti kasnije i vjerujem da ako imate načina e, sročiti e, prijedloge isplanirajte to u svojim skupinama, političkim skupinama i evo zahvaljujemo povjereniku koji je ostao uz nas puno dulje nego što smo mislili da će biti potrebno test. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda e, i e, gospodin Hejt će nam sad e, će pričekati idemo na točku 9 to je rasprava o stajalištu EU u globalnom okruženju koje se mijenja, povezani, osporavani i složeni svijet. I Izvjestitelj je Brian Hayes, govorit će o politici Europske unije e, za narednih nekoliko godina. Molimo e, sve koji odlaze da odu u tišini, da ne bi smetali nastavku rada. Molimo vas. Kolege, budite ljubazni ako želite o nečemu razgovarati izvolite to učiniti izvan prostorije. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja e, doista cijenim što ste mi dodijelili ovo vrijeme i e, radi se o stajalištu o vrlo važnom dokumentu koji e, je izrađen i naslov je E, EU u globalnom okruženju koje se mijenja, e, pa prema tome smatramo da bi to trebalo proraditi. E, samo ću reći neke primjedbe na samo izvješće. Mi u Europskoj uniji s našom složenošću i raznolikošću i pokušavamo često stvari odraditi na odgovarajući način, a pogrišimo. I mislim da treba razumjeti složenost svega što se događa e, i e, to u međunarodnom kontekstu, e, u kontekstu međunarodnog mira. Dakle, to treba znati. Druga stvar koju želim reći je da nam treba isto tako i smjer i vizija da bismo mogli rješavati ta kompleksna pitanja i trebamo znati koji su nam prioriteti te što ćemo mi kao organizacija u tom smislu raditi. Ne možemo se samo okretati prema unutra, e, naravno i pred nama stoje e, izazovi migracija, mnogi su e, jako osjetljivi, krhkini i to ih jako pogađa, međutim naravno naš je doprinos razvoju na svjetskoj razini potreban. Sve to je stvarno, sviđalo se to nama ili ne, i potrebno nam je odgovarajuće donošenje odluka u Europskoj uniji, a koje će imati međunarodni učinak. Četiri su ključna područja koja želim istaknuti, te ću to učiniti u kontekstu svog izvješća. Drugo je koherentnost politika, drugo razvoj, odnosno suradnja u razvoju, E, sigurnost i migracije, zatim europski konsenzus e, o odnosu Europske unije i Afrike. E, a što se tiče koherentnosti politike, mislim da koherentnost treba u svakom slučaju pojačati i poboljšati. I to i u institucijama i u državama članicama. Posebno to naglašavam kao i potrebu da se u to uključe nacionalni parlamenti i da objasnimo ljudima u svih 28 država članica što je to što pokušavamo postići i da postoji uloga za nacionalne parlamente, a želim izvijestiti i o ciljevima, razvojnim i drugim ciljevima, budući da e, se i to se postiže kroz koherentne politike. Što se tiče e, ciljeva, ciljevi trebaju biti uključeni poput dobrog upravljanja demokracije, e, pravosuđa i e, jednakosti. Ovo su ciljevi koji trebaju odgovoriti i na izazove migracija. Globalna strategija Europske unije mora uzeti u obzir izazove s kojima smo suočeni, a mi trebamo munjevito reagirati da bismo pogotovo u smislu nedavne prošlosti e, to učinili na najbolji mogući način. Europski konsenzus o e, razvoju treba biti velik doprinos strategiji i ne bismo trebali podcijeniti ili podrivati e, podršku koju imamo od 28 država članica za zajedničko djelovanje u tom području. To ne radi se samo o razvojnoj politici, već i o našoj sposobnosti e, izgradnje boljeg svijeta, e, svijeta e, koji će sadržavati evropske vrijednosti. I to su naši ciljevi i želimo naglasiti naše evropske i ljudske vrijednosti, vrijednosti ljudskih prava i demokracije. A osim toga želim reći nešto i o odnosu između Europske unije i Afrike. Potrebni su nam e, čvrši odnosi i to pogotovo u politici trgovine, e, svih vrsta ramjene i migracija i afričko e, karibsko partnerstvo naravno je tu važno budući da su mnogi interesi e, zajednički i e, onima koje ima i EU unija u svom odnosu s Afrikom. Strategija nam je potrebna, e, krajnji rok za podnošenje amandmana je petak ovog tjedna i vjerujem da ćemo u tim amandmanima dobiti dosta zanimljivoga što će biti moguće uvrstiti u e, zakone i dokumente. Želi li netko uzeti riječ? Ja sam šadao na ovom odboru i vjerujem da je ovo dobro sastavljeno stajalište koje e, stavlja težište na politiku koherentnosti razvoja, a mi trebamo osigurati čvrste spone između unutarnje i vanjske politike. To je koncepcija koja je vrlo važna da bi se postigao maksimalan rezultat eh, u pogledu razvojnih ciljeva. Tu je više dionika poput država članica i nacionalnih parlamenta i podržavam eh, zamisao da razvojne politike budu eh, glavni način E, djelovanja prema e, migracijama, odnosno e, za rješavanje migracijskih situacija. Naši evropski navike će se promijeniti zauvijek budući da je sve više konflikata širom svijeta i da će u Europu dolaziti sve veći broj ljudi. U drugom odjeljku čitamo o razvoju namjenskih mehanizama e, za e, e, pitanja sigurnosti i to kroz novu realnost i potrebno je primijeniti i provesti i nastati ostvariti ciljeve održivog razvoja. Mogu bih ja o tome još govoriti, ali sada ću se zaustaviti te ću vas, predsjedatelju, zamoliti budući da moram, e, predsjedateljice, zamoliti budući da moram otići na drugi odbor, da me e, pustite, a e, želio bih se kasnije očekitovati o drugim temama poput ribarstva, a opet s druge strane moram krenuti. Mi ćemo se potruditi da budemo brzi, imamo samo jednog govornika. Hvala lijepa Linda. Jako je dobro da se koherentnost politike e, spominje e, kao prva stvar u ovom izvještaju, jer tu moramo mnogo toga nadoknatiti e, u unutarnjoj i vanjskoj e, dimenziji, e, recimo kada se radi o suzbijanju siromaštva. Mm, mm, mm, naravno, e, moramo naročito suzbijati ilegalno, ilegalne novčane tokove. Također odgovorati na nestabilnosti i migracijske tokove Moramo suzbijati e, korijenske uzroke e, migracija. E, sve to stoji u direktnoj vezi sa suzbijanjem siromaštva. 2014. smo imali dva projekta koje su e, bila povezana sa nadzorom granice, zato, granica, zato je e, dodjeljeno 2,9 milijuna eura. E, ti novci su dakle korišteni za osiguranje granica. Što se tiže održivosti ciljeva, Eh, to daje okvir za eh, cijelu našu aktivnost. Eh, a pitanja sigurnosti su dio toga. I zadnja stvar, kad govorimo o Evropskoj uniji koja se mora suočiti sa globalnim promjenama, onda je primjereno da u to uključimo i Ujedinjene narode i druge međunarodne organizacije. Svi moraju sjesti za isti stol i svi se moramo globalno boriti protiv siromaštva. Hvala. Thank you. Um, lijepa. E, ima E, da li izvjestitelj želi još nešto reći nakon ovih primjedbi? E, e, samo sam htio zahvaliti kolegama, svim kolegama koji su danas govorili o ovom izvještaju. Mislim da je važno da je to okvir u kojem trebamo imati koherentnost. Kako taj onda okvir, okvir ima svoje primjene u našem cjelokupnom radu. slažem se s kolegama da to danas nismo vidjeli. Tu postoje temeljna pitanja. E, ne, ako nemamo koherentnosti u politici, slažem se sa primjedbama o poticanju uloge e, za one zemlje u razvoju u međunarodnim tijelima kao što su Ujedinjeni narodi. Mi to trebamo braniti, moramo dati naše vlastite vrijednosti. E, radujem se našoj e, suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. A nadam se da ćemo se složiti u mišljenjima jer ovaj okvir mora biti što širi moguće. E, e, da bismo postigli ciljeve u cijeloj Europskoj uniji. Hvala lijepa. Rokovi, rok za amandmane. 29. E, siječnja podne. Da vas početim. moramo se držati naših ovlasti što se tiče amandmana. E, držimo se e, tema razvoja. To će olakšati rad e, izvjestitelju, a i učinit će izvještaj snažnijim. Sada imamo razrečnica za 2014 su opći proračun EU 8, 8 9, 10 i 11 ERF. E, nemamo mnogo vremena, evo odmah imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče ERF-a, govorit ću o uzajemnim fondovima za Afriku, ali e, govorim i o korištenju razvojnih fondova u rješavanju izbjegličke krize. E, mislim da trebamo nove aranžmane i, i trebamo imati koherentnost politike za razvoj u svim našim postupcima i aktivnostima kako bismo to osigurali. E, e, što se tiče DCI-a, E, u mišljenju o općem proračunu e, trebamo postići 0,5% e, BDP-a Evropske unije. Podcrtavam potrebu da izdaci za sigurnost i klimatske promjene budu održani na potrebnim razinama. Da bismo to postigli, E, mislim da ne možemo previše naglasiti kvantitativne rezultati. E, kvalitativni rezultati o, po temama kao što su ljudska prava su e, teži za kvantificiranje, ali isto tako važni. Desko se treba također baviti praćenjem nadzora Mislim da kriteriji za od, od, odabiranje projekata i nadzor moraju biti jasniji. Hvala. Hvala lijepa. Davor ima riječ kao prvi. A onda Marija. Hvala predsjednice. Naš kolega mora otići. Htio sam samo e, spomenuti temu veze između razvoja i sigurnosti. To ste ukratko spomenuli i to se odražava mm, u ovim razrešnicama. Nakon što odobrimo ove ciljeve, mm, imamo cilj 16 o, o miru. Tu već imamo u nastajanju mm, novu definiciju koja će obuhvatiti e, više područja koje, i financiranja koja su povezana sa sigurnošću. E, kako će to izgledati, to ćemo vidjeti i morat ćemo tu imati raspravu. To je nešto e, što mi podržavamo i stoga ćemo vjerojatno u amandmanima E, morati naglasiti potrebu fleksibilnost. E, moramo e, također i obuhvatiti ciljeve održivog razvoja 16, za 16, 2016. Naravno da razvoja ne može biti bez mira. Hvala lijepa. I s našeg stanovništa oba stajališta su potrebita nekih nadopuna. E, e, e, revizorski sud smatra da je stopa pogrešaka 3,8% za 2014. E, većina grešaka, e, misli sud, e, je nepridržavanja propisa, stoga bi bolja kontrola od strane komisije trebala smanjiti postotak grešaka. Slične primjedbe i imam i za točku o osam. Eh, eh, Hendi Hojtela eh, je već o tome govorio. Mislim da ćemo to onda mm, dogovoriti u raspravama sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. Mislim, ne znam hoće li komisija nešto reći o tome. Ne, nemate. Svi smo jako kratki danas. E, zna, rok za amandmane je srijeda u ova srijeda u 12 sati, u podne. Hvala kolege. A sada idemo natrag na točku 6 ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni je sporazumom o partnerstvu sa Green, e, Grenlandom. E, izvjestitelj je gospodin Kologlu iz GUEA, ali Lola Franceska e, će ga zamijeniti. Izvolite. Hvala lijepa moja se kolegica ispričava što nije mogla do, e, mo, kolega se ispričava nije mogao doći. E, Greenland je e, je jedan od 26 zemalja obuhvaćen sporazumima o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i tih dotičnih zemalja. E, to su vrlo osjetljiva područja kad se radi o flori i fauni. E, moramo e, ta područja pažljivo pratiti. Moramo se držati sporazuma koji su potpisana u Oslu 2014. kako bismo očuvali ekosustave na Arktiku imat ćemo godišnji e, financijski doprinos od više od 17 e, milijuna eura. To će pojačati suradnju između Europske unije i Grinlanda. E, govorimo ovdje o nekoliko vrsta riba, bakalaru i verku crvenom grgeću, eh, pridnenom grgeću, sjevernom škampu eh, i o tako, mm, ribi grenadije. Eh, to će do, doprinjeti dugoročnoj produktivnosti ribolova na Grinlandu. to također mora doprinijeti i razvoju e, malih i srednjih poduzeća na Grenlandu. Moramo poticati održivost ribarstva na Grenlandu. E, moramo također e, otvoriti nova radna mjesta u, na području ribolova. Mi podržavamo prijedlog vijeća Nadam se da će ovaj izvještaj dobiti podršku odbora. Hvala lijepa. Gospodin Ponga želi uzeti riječi. Izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Želim reći da podržam stave kolega glede ovoga ugovora u ribolovu i želim dati naš odobrenje za ovaj novi protokol s Grenlandom. Ovaj protokol ilustrira blisku vezu Europske unije s Grenlandom koji je kao što to znamo prekomorska država i teritorij, dakle teritorij koji nije teritorij Europske unije. Ovaj sporazum će omogućiti održiv ribolov i da svoj doprinos održivom razvoju Grenlanda moramo ga stoga ratificirati. Najljepša hvala predsjedavajući. Hvala lijepa. Gospodin Fululika je trebao, morao otići. Ostavio mi je primjedbu da, kao što znate, možemo to, e, e, sporazum samo prihvatiti ili odbiti. E, njegov je savjet da slijedimo izvjestitelja i kažemo da. Evo, toliko od e, socijalista i demokrata. Evo, želite li nešto reći? E, budite kratki, molim. Hvala lijepa. E, dobar dan svima. Vrlo kratko. Ono što sam želio pocrtati jeste da su načela nove zajedničke ribarstvene politike sukladna s ovime što stoji u sporazumu sa Greenlandom. Mi imamo pristup e, e, e, resursima koji su sada dostatni. Sporazum će se obnavljati svake godine sve se točke ocjenjuje, ocjenjuju svake godine. Mm, što se tiče razvoja, moram pocrtati da smo u novom protokolu uh, povećali za 10 do 15% sektorski, uh, sektorsku potporu, uh, što je dio partnerskog sporazuma E, to će naročito koristiti e, ribarstvenoj politici Greenlanda. Oni će moći maksimalno iskoristiti 2,9 milijuna eura. E, indikativne kvote su također prilagođene najnovim znanstvenim rezultatima. Zahvaljujem potpori ovog odbora. Hvala lijepa naročito nam je drago što možemo tako dobro surađivati sa općom upravom Mare. Ne znam je li itko želi nešto reći o ovoj temi, nemamo ništa. E, rok za amandmane kolege i kolegice, da vidim, 27. siječnja u podne možemo samo usvojiti ili odbiti. Dakle, jedini amandman bi mogao biti da odbijamo. Hvala lijepa na pažnji. Idemo dalje. E, završili smo ranije. E, zadnja točka je vrijeme za pitanja. Imamo li pitanja za komisiju? Imam zahtjev jedan za komisiju. Vidim da je godišnji izvještaj za 2015. E, e, e, Evropska razvojna politika, to je izašlo u 11. mjesecu. Mogli bi, da li bismo to dobiti u obliku brošure? To bi bilo vrlo zanimljivo. To je godišnji izvještaj koji sadrži vrlo zanimljive informacije. Mm, e, Mm, e, bilo bi dobro da ga možemo pročitati u jednom jasnijem izdanju. To bi bilo vrlo korisno. Hvala lijepa. E, točka 11 je razno. Imate li nešto pod razno? Podsjećam kolege da u 6.30 se sastajemo sa kolegama iz Britanskog donje doma. Mož, moći ćete im postavljati pitanja, oni će postavljati pitanja vama. Evo, ako možete, e, dođite na jedno brzo piće i druženje. Vidimo se opet 17. i 18. veljače u Briselu. Vidim se s nekim od vas u 6.30. Viđenja.